Ovdje je riječ o našem strukturiranom dijalogu, dakle pozivamo povjerenika da bismo čuli njegove prioritete za 2018. da čujemo nešto više o zimskom paketu. I općenito da čujemo kako napreduju stvari koja su očekivanja od idućeg sastanka, dakle idućeg kopa. Malo vijesti da čujemo. Evo još jednom dobro došli. Hvala vam što ste s nama. Večeras si dajem vam riječ. Um, Hvala vam lijepa što ste me pozvali na ovu raspravu. Ja ću vam nešto reći o našim energetskim prioritetima za iduću godinu. Ovo je važan trenutak za ispunjenje obaveza iz Pariškog sporazuma i provedbu dakle okvira, regulatornog okvira za razdoblje do 2030. i hvala svim članovima odbora i naročito gospodinu Dankanu na napretku koji je postignut vezan uz prijedlog o ETS-u. Imali smo dug i naporan postupak ovdje u parlamentu, to je zahtijevalo kompromise sa obje strane što znači da smo dobili uravnotežen mandat za pregovore. Stvorio se politički zamah e, potreban za pregovore sa vijećem u idućim e, tjednima i cijeli ovaj postupak je bio izuzetno naporan i težak. Nadam se da će trijalozi brzo početi i radujem se što ću raditi s vama kako bismo postignuli uspješan dakle, ishod ovih pregovora. Kao što znate, nedavno smo usvojili paket vezan uz dakle, zrakoplovstvo i ETS. Ovo će se odnositi dakle, na letove unutar EU-a. Tu se traži veće pojašnjenje vezano uz provedbu te odredbe dakle, vezane uz međunarodne zrakoplovne linije, a sve u skladu sa smanjenjem emisija dakle u skladu sa odlukom i a prošle godine. Ključne važnosti je da se postupak suodlučivanja brzo dovrši i nadamo se da će doći do dogovora do kraja ove godine. Pod zajedničkom izjavom vezanom za prioritete dela 2017. složili smo se da poradimo dakle na čistoj e, energiji, paketu za čistu energiju i to do studenog ove godine. To je se povezano i sa energetskom e, učinkovitošću. Zahvalio bih odboru Envi i gospodinu Gerbrantiju i Lincu na dakle, dosijeu u cf u Zahvaljujem dakle na njihovoj potpori komisijinom prijedlogu. Da bismo ispunili obaveze iz Pariškog sporazuma, važno je da se da se pregovori sa vijećem da počnu do ljeta i da završe do kraja godine i radujem se što ću raditi s vama na ovim prijedlozima. Prije nego što vam predstavim naše prioritete za ovu godinu, uključujući i promet, Želim nešto reći o e, paketu za čišću energiju koju smo predstavili. Ovaj važan paket će nam omogućiti tranziciju, dakle, odnosno ispunjenje ciljeva iz e, Pariškog sporazuma, četiri glavna elementa, energetska učinkovitost, obnovljivi izvori, tržište i dakle pravila upravljanja. Naš prijedlog revizije direktive želi stvoriti okvir za države članice kako bi ostvarile potencijal i ostvarile ciljeve, dakle vezane za ciljeve o potrošnji energije do 2030. To će omogućiti ispunjenje, ispunjenje naših i političkih prioriteta, dakle u centar cijele priče se stavljaju potrošači, a to će donijeti i prednosti za našu ekonomiju. Naša, naše upravljanje, dakle za Uniju je glavni element kako bismo se osigurali da ćemo se uskladiti sa zahtjevima iz Pariškog sporazuma i tu pozdravljamo napore parlamenta kada je riječ o raspravi prijedloga. Vi imate važnu ulogu koju trebate odigrati, a riječ je o okvirnom sporazumu za primjenu nacionalnih programa vezanim, odnosno planova vezanim uz potrošnju energije. To će nam omogućiti ambiciozne i dosljedne ciljeve koje ćemo potom ostvarivati diljem Unije. Međutim, želim naglasiti da inicijative iz ovog paketa da su međusobno izuzetno povezane i zato se mora dakle cijeli paket, e, na cijelom paketu raditi paralelno. nadam se da će nam Envi odboru pomoći u radu na ovim dosijeima. Mi ćemo nastojati pospješiti usvajanje ovog paketa. Nekoliko riječi o cestovnom prometu. Riječ je o sektoru koji emitira jednu četvrtinu svih emisija na području Europske unije. Tu mora doći do smanjenja u skladu sa pariškim sporazumom. Imamo strategiju za mobilnost koju smo usvojili prošlog e, ljeta i nju provodimo dakle kroz paket za čistu energiju. Tu e, podupiremo dakle korištenje novih vrsta goriva i imamo na umu dakle mandat kojim ćemo se pozabaviti i biogorivima. Potom je tu direktiva dakle, o energetskoj učinkovitosti zgrada. To se odnosi na zahtjeve dakle, za infrastrukturu. Potom inteligentni prometni sustavi, tu se pospješuje suradnja vezana uz područje mobilnosti, ali i sigurnost, ekovožnja i smanjenje CO2. Nadalje, sada radimo na zakonodavstvo vezano za razdoblje iza 2020. To želimo usvojiti kasnije ove godine. Ćemo zadati nove ciljeve smanjenja CO2. Ovo je ključna mjera kojom želimo preći dakle na mobilnost sa niskom stopom CO2. Tu su uključene razne opcije, ali i vremenski rokovi te poticaj za vozila sa niskom emisijom CO2. Ovi ciljevi će se, se temeljiti dakle na globalnim zahtjevima što, se, to će također dovesti do smanjenja emisija. Potom ovdje dakle pitanje također kamiona tu također želimo predložiti e, CO2 standarde već iduće godine i radimo na tom pitanju. Prije svega je potrebna certifikacija, dakle CO2, te monitoring za ovu vrstu vozila. Potom su tu priprema zakonodavnih prijedloga i želimo da se ono usvoji i prije ljeta. Djelovanje na razini e, država članica je od ključne važnosti. Ove godine ocjenjujemo napredak provedbe za razdoblje do 2018. Ovo izvješće će popratiti jedna izmijenjena strategija koja vodi računa o međunarodnim postupcima, naročito dakle Pariškog sporazuma i koncentrira se na prilagodbu unutar i izvan granica Europske unije. Održavaju se tijekom cijele ove godine javne rasprave, dakle javne konzultacije, tu su i radionice koje će se održati dva puta ove godine, te konzultacije putem interneta. Što se tiče pošiljki, dakle imamo sustav, odnosno pomorstvo, imamo sustave dakle kojima nadziremo trenutne brojčane podatke, pripremamo reviziju vezanu uz izvješćivanje e o emisijama CO2 u pomorskom sektoru. Međutim, tu također postoje neki neki nedostaci vezani uz transparentnost ovog postupka izvješćivanja, a to je ključni element našeg zakonodavnog e, okvira. Koliko bude za to potrebe, mi ćemo dakle e, izraditi zakonodavni prijedlog e, već u prvoj polovici ove godine. A paralelno razgovaramo sa IMO-om, dakle, o stanju u međunarodnom pomorskom sektoru. Imamo dakle ambiciozne ciljeve za smanjenje emisija u pomorskom e, sektoru. To, za nas su te, e, ti pregovori od ključne važnosti. I sada nešto o međunarodnom klimatskom djelovanju. Ovo je ključna godina u tim pregovorima. Dakle, provedba Pariškog e, sporazuma sada predmet razgovora. Dakle, očekujemo da će se ciljevi usvojiti na kopu 24. COP 2018. će također donijeti ocjenu stanja u skladu sa, sa mm, uvjetima iz, iz Paričkog sporazuma. To će biti važan politički cilj. Paralelno sa ovim dijalogom morat ćemo dakle, poraditi mm, na provedbi u državama članicama. Moramo ojačati našu klimatsku diplomaciju, ojačati financijsku pomoć naročito razgovarati dakle sa e, grupom zemalja iz skupine G20. Jako mi je drago što je Vijeće za vanjske poslove ponovilo te naše namjere. Također želimo intenzivirati svoju suradnju sa vodećim svjetskim ekonomijima kako bismo ispunili viziju iz Pariza i prešli na gospodarstvo sa niskom stopom ugljika. Moramo raditi i kod kuće i u inozemstvu, a mi smo odlučni u provedbi Pariškog sporazuma. Zato je ključno nastaviti raditi sa gradovima, industrijom i drugim dionicima u sklopu ove agende za borbu protiv klimatskih promjena. Kao što vidite, ovaj program je pun uz dakle sve tekuće prijedloge i radujem se našoj daljnjoj uskoj suradnji ove godine i nastavku našeg političkog dijaloga i sve dok poduzimamo jako važne korake vezane uz provedbu Pariškog sporazuma. Hvala lijepa. Hvala lijepa povjereniče, a sada ću zamoliti kolege da uzmu riječ i da prokomentiraju ili postave pitanja. prvi krug govornika Gospodin Lize govori za EPP. Hvala lijepa predsjednice, hvala lijepa povjereniče na vašem angažiranom radu i na vašem izlaganju. Govorit ću o ETS-u. E, u prvom redu imamo zanimljiv prijedlog vijeća. E, u temeljnim pitanjima se vijeće i parlament slažu. Za EPP je vrlo važno E, da riješimo pitanje premještanja ugljika e, i pitanje certifikata na poduzeća. E, međutim, tu imamo još jednu prazninu. Mi želimo 5% u EPP-u, a vijeće želi 2%. Mi smo podnijeli amandmane i mogli da ih pogledate, naročito što se tiče civilnog zrakoplovstva. Moramo surađivati. Ono što želi parlament kod e, zračnog e, prometa da se to izbjegne i kod e, industrija koje imaju intenzivno premještanje ugljika. Molim da taj problem pogledate E, da ne budemo imali opet istu igru e, da ministri prometa govore e, protiv prijedloga. Tu moramo naći ravnotežu. Druga stvar koja je važna, i vijeće i parlament su predložili više ambicija cancellation of allowances, to jest ukidanje kvota. Nažalost, E, tu e, imamo tendenciju da se te ambicije e, snize. Mm, Hočering je već malo ambiciozan, zato komisija ima razloge da to još oslabi. Hvala lijepa, gospodina Lize. Sljedeći govorni govornik gospođa Dali. Hvala e, predsjednice, hvala povjereniče što se danas s nama za ovu razmjenu mišljenja. Za socijaliste i demokrate je važno da stvari provedemo u djelo. E, e, Pariški sporazum. Dobro je da je i vijeće postalo ambicioznije u nekim pitanjima Htjela bih sada gledati u budućnosti, i gledati na čistu energiju za sve, taj paket, naročito politika za obnovivu energiju. E, ono što predlaže Europska komisija, govorimo o cilju za cijelu Europsku uniju Htjela bih znati što će komisija učiniti da se cilj postigne, a da, ne, da nemamo nacionalne obvezne ciljeve. Vaš komentar o tome da ulagači e, budu obeshrabreni e, za e, sve manje subvencije za obnovivu energiju od strane Europske unije pa će države članice e, teže davati potporu e, takovoj energiji. Još jedna stvar. E, nedavno sam bila na jednoj konferenciji o otocima i u njihovoj ulozi u energetskoj uniji. Komisija se referira na otoke, ali kako možemo osigurati da e, u tome području postižemo rezultate, naročito e, na otoke, periferne otoke, kako ih možemo učiniti manje izoliranima i manje ovisnima o fosilnim gorivima. Prometni sektor, nedavno smo imali sastanak u Berlinu o kojem ste govorili, E, rekli ste e, nešto o strategiji komisije za industriju sa niskim emisijama CO2. E, sada automobilski lobby opet vrši pritisak. Kako se možemo tome odupreti? Možete li nam dati bilo kakove informacije o stavu velikih zemalja? E, u dekarbonizaciji, naročito e, kako tu stoji Njemačka. Hvala. Gospođo Dali. E, gospođa Görling za EKR. Hvala lijepa, dobrodošli povjereniče. Želim također nešto čuti o obnovivim izvorima energije. Ovaj izvještaj od kako je on objavlje, pokušala sam nešto sa, saznati o naprednim biogorivima. Uspjeh e, na tom području ovisi o uspjehu e, biogoriva. E, imamo ljude koji su vrlo uvjereni da mogu proizvoditi ta goriva. Imamo li adekvatnu definiciju tih goriva? da li je sadašnja definicija adekvatna, radi li komisija dovoljno da razvoj proizvodnje e, naprednih biogoriva, imamo li dobre uredbe koje se stvarno i provode. E, moramo ozikurati da to zakonodavstvo bude učinkovito. E, kratko pitanje o ETS-u i zrakoplovstvu mi smo bili u, Montrealu ove godine i, e, stalno nam tražimo više informacija i transparentnosti. Da, od opće uprave smo dobili da e, ćemo moći, dobiti pot, potporu uprave na tom području. Iako nemamo tu potporu, nećemo biti e, uspješni u našim naporima da sprovedemo ETS u zrakoplovstvu. E, kako napretak imamo na Korsiji, u Korsiji? E, imamo li tu kakove daljnje akcije? E, sa e, IKAOM u tom smislu. Gospodin Gerbrdni ima riječ. Hvala povjereniče i hvala predsjednice što ste mi dali riječ. Moje prvo pitanje se tiče e, svjesnosti u javnosti i među političarima. Klimatske promjene, to su uglavnom tehnička pitanja. Imamo tisuće stranica, imamo li premješanje u ugljika, da li neki sektori trebaju dobiti besplatne kvote. Svjesnost u javnosti i među političarima, to je pitanje. S time još u Europi imamo ogroman problem kad gledam na način kako tretiramo ETS u ovom domu i u vijeću, trebamo li biti e, više ili manje ambiciozni. E, vidim e, politički proces, proces u kojem nalazimo izlike da ne poduzimo određene mjere Prema tome, e, umjesto da sve ozbiljnije shvaćamo, mi e, smanjujemo ambicije. E, trebamo se bazirati na ocjeni učinka. Jedan primjer, imamo sada sljedeću srijedu izbore u Nizozemskom. Agencija za okoliš u Nizozemskoj su je analizirala političke manifeste svih stranaka. Samo tri stranke imaju manifeste koji e, se na to obazuju. Kršćanski demokrati, socijaldemokrati e, i jedna treća stranka nema to. E, Wildersa ne moram ni spominjati. Evo samo zeleni socijalni liberali, jedna mala kršćanska stranka koja o tome govore u svojem manifestu. E, ne želim naglašavati e, što rade zeleni, želim naglasiti e, pomanjkanje političkog angažmana čak i u zemlji poput nizozemske za klimatske smanjenje globalnog zagrijavanja i tako dalje. Prema tome, moje prvo pitanje, što će komisija učiniti osim tehničkih e, stvari? Da poveća političko i e, javno znanje o ovim problemima, svjesnost. Drugo pitanje, međunarodna scena. E, svi smo vidjeli Skota Pruda i njegovu izjavu on sumnja da li, će, e, e, da li je ljudska aktivnost i CO2 dovela do klimatskih promjena. Ne znamo što će SAD napraviti, ali znamo da će to biti problematično na međunarodnoj sceni. Kakvi su vaši kontakti e, sa sadašnjom administracijom u SAD-u? A što je s Kinom? E, imamo u svibnju e, sastanak na vrhu EU-Kina. Hoćete li preuzeti ulogu koju je e, igrao SAD u posljednjih nekoliko godina i povezati se s Kinom kako bismo gurali međunarodni okoliš, to jest popravili situaciju za okoliš na međunarodnoj sceni. sceni. Gospođa Torres Martinez, imate riječ. Izvolite. Hvala lijepa. Neću biti tako prijazna prema povjereniku. Evropska unija, e, to znate, e, treba smanjiti e, stakleničke plinove za 80% do 2030. Imamo također obvezu da se držimo ciljeva e, šta smo napravili na e, velikim plinskim e, infrastrukturama moramo planirati na dugi rok kako je to dogovoreno imamo također i metan E, koji se proizvodi e, znate naravno da e, je metan 80 puta štetniji od CO2. Mjere smanjenja se ne smiju podupirati na preokret u CO2. Ako se ti ciljevi ne mogu po, postići. E, hoćemo li investirati dalje milijarde u neke projekte koji nemaju izgleda na uspjeh? E, moramo se također pobriniti, gospodine Kanjete, da španjolska vlada e, i vaša stranka Partida Popular E, ona je blokirala jedan e, zakon o e, samo Zimski paket kaže da samo korištenje na, primjer strukture za samo korištenje ne, smiju imati prepreke. i kod električne energije, e, kod tog režima nemamo instalacija koje se e, zajednički koriste. Moramo se pobrinuti da se Španjolska drži e, europskog prava i zakona. Vaši kolege u komisiji i vi ste zapleneteni u e, skandale e, povezane s korupcijom. E, tu su i panamski dokumenti. Možda vi niste ni učinkoviti kao povjerenik za klimu. Imate te još uvijek crvene tepihe za velika poduzeća i vi uništavate našu planetu. Hvala lijepa. Malo ste e, izišli iz naše današnje e, rasprave. Gospodin Eichhout ima riječ. Za zelene. Hvala povjerenice, hvala predsjednice, hvala povjereniče na ovom uvodu. Nekoliko stvari E, zadovoljan sam da je Peter Lize uvidio da je vijeće ambicioznije od parlamenta u što se tiče ciljeva. Sve je moguće. Žao mi je. Možete govoriti kasnije, Ivo. Mislim da e, dobro e, poznajem ETS problem, e, najveći problem sa ETS-om je e, ono što vidimo i e, za to se moramo brinuti. Sve više država članica razgovara o nacionalnim mjerama jer ETS ne postiže učinke. Kod revizije vidimo ako kombinirate stav parlamenta i vijeća nećemo doći do pravih e, reformi koje će poticati inovacije. E, e, sve više zemlje raspravljaju o dodatnim mjerama. Moje pitanje je kako možemo osigurati da nakon ovog kruga pregovora koje ćemo imati da ne fiksiramo ETS za do, dolaz do 2030 jer cijena ugljika neće poticati inovacije i onda će se poduzeti nacionalne mjere. E, čak i e, e, mada neki kolege se ne brinu za provedbu Pariza, nacionalne mjere nas moraju brinuti. To me dovodi do još jedne stvari, e, dugoročni planovi do 2050. Pod Pariškim sporazumom e, sve zemlje moraju imati planove do 2050. godine, ali to moramo raditi prema e, proračunu za ugljik, a to Hoće li komisija dati u svojoj analizi informacije za države članice unutar kojeg proračuna za ugljik ti dugoročni planovi moraju ostvarivati rezultate jer o, to, tome moramo raspravljati sljedeće godine. Htio bih da mi dadete odgovor na to pitanje. Što se tiče zrakoplovstva, E, imamo tu pitanje zašto je komisija ima ovaj otvoreni prijedlog o zaustavite sat. E, ne znam zašto je komisija zauzela taj e, stav. Zašto znamo da će se Korsija e, provoditi, ne znamo kako će izgledati, zašto ne predložimo da se Korsija e, uključi u ETS. E, to bi bilo smisleno. Molim, što misli komisija o tome? Hvala vam. U ime FDD-a zastupnica Evi. Hvala lijepa. Mi iz pokreta pet zvijezdica tamo smo kritizirali sustav ETS-a. Ja se nadovezujem na ovo što je do sad rečeno i zadovoljna sam što čujem ove glasove koji kritiziraju ovaj instrument koji de facto ne funkcionira. Prema Europskoj agenciji za okoliš, jedino djelovanje koje je doista smanjilo emisije, dakle osim samog zatvaranja e, industrijskih postrojenja, što je značilo i smanjenje proizvodnosti, to, to su postignule jedino mjere iz energetske učinkovitosti, dakle i djelovanja na području obnovljivih izvora i Naravno, ničega od toga nema u ovom novo, novoj direktivi o ETS-u. Međutim, u tekstu dakle, koji je izradio parlament se zaziva dakle stavljanje u drugi plan politika vezanih uz zaštitu okoliša. Traži se dakle ocjena E, tržišnog rizika vezanog uz trgovinu emisijama CO2. Stalno se govori o tržištu, mi ga želimo e, zaštititi, želimo žrtvovati ciljeve vezane uz energetsku učinkovitost i to žrtvovati na oltaru financijskih e, špekulacija. I to potvrđuje ovaj nedostatak ambicije vezano uz e, ciljeve koji se nalaze u zimskom paketu o energiji. Ne mislite li da bi trebalo promijeniti ove prioritete, dakle promijeniti tendenciju, podići e, razinu ambicija vezanih uz e, energetsku učinkovitost, umjesto da se zalažemo za jedan model za koji znamo, za koje imamo podatke da jednostavno ne funkcionira. Ne mislite li da bismo trebali sasvim promijeniti smjer i da bi se moglo desiti da vrlo kasno primijetimo da smo propustili jednu jako važnu priliku kada to shvatimo da bi moglo biti prekasno? Um, Hvala vam. I zastupnica na riječi. Moje prvo pitanje se tiče poštivanje e, ciljeva smanjenja e, stakleničkih plinova. Liberalizacija trgovine između e, Europe i Amerike je dovela do povećanja emisija stakleničkih plinova E, mi smo sada e, u konkurenciji sa kanadskim e, poljoprivrednicima i to dovodi do povećanja emisija. To će se odraziti na veliko povećanje emisija stakleničkih plinova. Kako bismo poštivali ambicione ciljeve od minus 40% do 2030. Hoćete li e, zatražiti e, dodatne napore da bi se kompenziralo učinke CETE? Što se tiče upravljanja šumama i e, emisije CO2, već 2016. se postavilo pitanje o, korištenju drva za e, grijanje. E, međutim, e, to nije prvenstveni izvor CO2. Imamo tu i grijanje plinom. Da li ćemo imati neki plan e, pošumljavanja kako bi smo imali veće hvatanje CO2. E, što će se učiniti na području e, emisija finih čestica? Da li u, predviđate neki trajni izvor obnovivih energija koji bi mogli dovesti do smanjenja emisija? Hvala. Hvala lijepa. Imamo cijeli niz pitanja, povjereniče, ali sigurno sam da ste spremni odgovoriti na njih. cijelo hvala vam, gospođo predsjedateljice, zahvaljujem svim zastupnicima koji su uzeli riječ. Prije svega, što se ETS-a tiče i rasprave u vijeću, rasprave i u vijeću u Europskom parlamentu iznimno su e, složene to je vrlo jasno, složen je i sam dosje. Mnogi od vas su već kritizirali sistem da ne de rezultate, ali po prvi puta čini mi se da je došlo do određene ambicije i od strane vijeća. To je sada poprilično jasno vijeću, raspravljamo o tome što učiniti sa emisijskim jedinicama i s oprezom pristupamo tome i radili se o jednoj raspravi koja je kvalitetna po meni, mislim da je dobar okvir za mogućnost sporazuma. Kako će biti rezultati sistema poslije, neke dva su kritizirali da neće biti funkcionalan, a prilično je jasno da da li se odlučimo za cijene ili porez ugljika ili sistem koji se temelji na tržištu, možemo odlučiti se samo ili jedno ili drugo. Ako se odlučimo za tržište ugljika, moramo poboljšati tržište ugljika. I ovaj put imat ćemo mogućnost za tako nešto, jer po prvi puta udaljenost između vijeća parlamenta nije toliko velika. Postoji stvarna mogućnost da se dođe do sporazuma. Svi su pesimistični, ali imamo 2,4, čak 2,2, 2,4 ograničenje što je nešto što je znatna, znatan napredak. Dakle, poboljšavamo funkcioniranje sistema, tako da ja nisam toliko pesimističan kao vi. Ako pogledamo nazad, povijest nije nešto što nam daje razloga za optimizam, ali zbog toga neprestano stvari poboljšavamo. A ovaj put je vjerojatno došlo najviše promjena u sistemu do sada i stvarno postoji mogućnost postizanja sporazuma. Gospodin Lize je rekao što je sa komisijom. Komisija pokušava biti ambiciozna u svakom svom dosjeu. Neki od vas su me kritizirali da ne radim sve što mogu. Mogu vam reći da iz dana u dan radimo ambiciozno i naravno pokušavamo doći do razumnih kompromisa, što je kad kada vrlo složeno i trijalozi će također biti iznimno složeni, jer neke države članice nisu bile za načelni pristup i morali smo uspostaviti kompromise sa što je više ljudi moguće koje bi svi mogli prihvatiti. Dakle, mnogo je posla pred nama. Čuli smo još neka važna pitanja. Transportni sistem, određivanje CO2 za vozilo nije nešto što je lako, to je složeno pitanje, radimo već dvije i pol godine na tome, koristimo sve sud, studije, istraživanja, pripreme koje su na raspolaganju, ali prilično je jasno da će ova aktivnost biti drugačija ovaj put nego u prošlosti. Najviše zbog toga što ćemo prijeći sa NDC na WTP, što je velika promjena za početak. A drugo, zbog toga što novi predlazi će morati objedinjavati razvoj događaja vezano uz električnu mobilnost. Spomenuli ste dakle lobista, ali ono što ja čujem u industriji koja proizvodi ugljik i da se razvoj električnih vozila povećava. Povećava se eh, njihovo prisutstvo, dolazi do novih tehničkih razvoja i to moramo podržati. U budućnosti, dakle, moramo stvoriti potražnju. To se može učiniti sa zakonodavstvom s jedne strane, ali isto tako moramo infrastrukturu za punjenje vozila uvesti. Mobilnost je nemoguća ako to ne učinimo infrastrukturu za punjenje vozila i ako znatno ne razvijemo u budućnosti. Zbog toga sva naša, sve naše aktivnosti vezane uz čistu energiju i tako dalje, svugdje inzistiramo i na ovome. I nadalje moramo istraživati još pitanja akumulatora i baterije, jer kako bi vozila bila privlačna, moraju biti po cijeni i isto tako imati doseg poprilično velik. Dakle, važan je nov razvoj istraživanja u akumulatorima. Dakle, ta elektronička mobilnost će biti važan element u cijelom paketu. To moramo učiniti ukoliko želimo da cijeli paket bude uspješan, jer moramo uzeti u obzir kako se energija proizvodi također, kako bismo punili ta električna vozila. To je još nešto što moramo imati na umu. Dakle, imali smo još jedno pitanje što je sa obnovljivim energijama, obnovljivom energijom, što je sa ambicijom, nema ambicije po tom pitanju i bez obvezujućih ciljeva kako možemo dalje. Ako imate obvezujuće ciljeve, ako vlada ne ispuni ciljeve, možemo izvesti pred sud. Ali to ne znači da su razvili obnovljivu energiju, to samo znači da smo pred sudom. Sada je sistem drugačiji po prvi puta ćemo imati integrirane nacionalne energetske i klimatske planove, raspraviti ćemo s državama članicama stvari, jer stvarni uvjeti u državama članicama nisu isti. Vi ste spomenuli sami gospođu Dali otoke. Prilično je jasno da su uvjeti za razvoj obnovljive energije drugačiji u pojedinim teritorijima. Tako da tu moramo biti dovoljno fleksibilni u raspravi s državama članicama. tom procesu uključivanja vlada smatramo da ćemo također moći premostiti postojeće jazove, postoje mogućnosti i parlament će svakako imati mogućnost e, izmjene i dopune regulative, ali obvezujući ciljevi su nešto što je načelno govoreći lakše postići, ali bez snažnog upravljanja nećemo ispuniti svoje ciljeve. zbog toga je upravljanje ono što je ključni dio paketa čiste energije za sve europljane. I vjerujem da će parlament moći poboljšati prijedlog komisije u tom smislu. Otoke ste dakle spomenuli, pripremamo inicijativu za otoke koju ćemo pokrenuti u lipnju i raspravljamo sve elemente, trenutno radimo na tome kako olakšati razvoj povezanosti otoka, obnovljive energije na otocima, da li je bolje povezivati otok ili razvijati ondje obnovljivu energiju, ali jasno je da su otoci posebno pitanje i možemo, moramo se pobrinuti za građane otoka u tom razvoju energetske unije. Dakle, imamo jedno poglavlje koje se baš time bavi. Što se pitanja tiče, gospođi I jasno je da s naprednim gorivima imamo minimalne postotke, imamo smanjenje biogoriva koje dolaze sa obradivih površina, a sve više ih koristimo koje dolaze iz drugih izvora, dakle kao napredna biogoriva. Ali trendno se radi u tom sektoru na znatnim inovacijama i uz, kroz horizont 2020. podržat ćemo i e, razvoj e, naprednih biogoriva. Definicije koje su trenutno u našim predlozima možda su pre nejasne ili preprecizne, ovisno kako tome pristupate, parlament može još na tome raditi, no trenutno E, komisija se drži ovog predloga. Spomenuli ste i transparentnost vezano uz, uz Za mene kada o tome raspravljamo, lako je biti transparentan jer je komisija potpisnica klimatske konvencije, Pariškog sporazuma i zapravo izravno sjedimo za pregovaračkim stolom i lako nam je biti transparentni. No dat ćemo svakako sve od sebe kako bi transparentnost bila prisupna kroz cijele pregovore jer vrlo je jasno da trenutno moramo razviti temeljna pravila unutar i kao vezano uz niz tehničkih elemenata ali koji su doista ključni za integritet sistema. Izvješćivanje, nadzir, izvješćivanje nadziranje, sva pravila koja se toga tiču moraju biti razvijena i to na transparentan način, a trenutno je transparentnost u sistemu e, daleko od e, sigurne, tako da moramo imati konkretna pravila koja će se baviti biogorivima ili alternativnim biogorivima i jedan od velikih problema je koje su emisijske jedinice koje su prihvatljive. Jer tu će se morati raditi o vrlo izazovne situaciji s obzirom na međunarodno okruženje. No mi smo svako za jedinice koje se izdaju unutar Pariškog sporazuma, jer samo jedinice kojima se regulira na međunarodnoj razini mogu doći do toga da ne dolazi do dvojnog računovodstva i da isto tako možemo koristiti napredne sisteme koje mogu ovo sve pratiti. I sam program mora biti nešto e, čemu se može vjerovati. No, jasno mi da vas zanima transparentnost i pristup informacijama i koordinirat ćemo se sa povjerenikom odgovornim za transport kako bi parlament bio potpunosti upućen u razvoj događaja u pojedinim pregovorima kako bi ti elementi mogli postati stvarnost. Gospodin Herbrandi je spomenuo jedno od najkompliciranijih pitanja. Mi dajemo predloge, pregovaramo sporazume, radimo na zakonodavstvu, da li klimatskom, energetskom, razvijamo alate potrebne za ispunjavanje pariškog sporazuma i tako dalje, ali postoji svijest u javnom mnjenju, a to je da kada dolaze rezultati anketa, klimatska politika se pokazuje da je važna za europske građane. Da li su oni svjesni čime se mi točno bavimo, da li će to biti sastavni dio rasprave na izborima europskim? Otvaramo i jednu raspravu o budućnosti Europe, a ovo je jedna od politika gdje Europa može učiniti više ukoliko želimo ambicioznim Europu. I komisija je bila spremna sudjelovati u raspravama u svim zemljama, pokrenuti rasprave u svakoj zemlji baviti se pitanjem klime. Ako pogledamo bijelu knjigu klimatske politike, jedna od aktivnosti je da progresivno radimo. Neki su u ovoj dvorani rekli da im napredujemo ograničeno, ali mi moramo nastaviti na tome raditi. Ako se sjećate prošlih europskih izbora, znate li koja je tema bila najprisutnija? Neki elementi ekodizajna. I tu se radilo o tome da li su stvari regulirane na odgovarajući način ili ne. Tako da mislim da europski izbori 2019. će biti ključan trenutak jer će to biti nakon dijaloga iz 2018. a prije 2020. kada ćemo morati ispuniti svoje rezultate i prije 2023. kada ćemo imati mogućnost podizanja razine ambicije. Dakle, vjerojatno će e, postojati ti špicen kandidati koji će se baviti ovim temama i stranke će se baviti i pitanjima e, klime i toga što one mogu tu učiniti. Dakle, polako će se započeti ove europske rasprave, ali najvažnije će rasprava ipak biti europski izbori. Programi pojedinih kandidata, budući predsjednik komisije, sve će zanimati što će biti njegova ili njena politika. To će biti najveći izazov. tada ćemo ponuditi različite scenarije. I gospodine Herbrandi, doista se slažem s vašim stajalištem jer ne postoji trenutno tolika razina informiranosti, svijesti. Kada posjećujem pojedine države, rasprava o njima je čisto nacionalna. Ne radi se o tom globalnom izazovu kako se suočiti sa stvarima koliko su ambiciozne naše politike, naši klimatski akcijski planovi. I gospodine Herbrandi, to je dobra mogućnost, prilika sa nacionalnim integriranim klimatskim akcijskim planovima, klimatskim i energetskim planovima, jer je nemoguće da jedna država članica napravi akcijski plan za deset godina bez da se otvori u samom društvu cijela rasprava o ovome, bez da se konzultira sve dionike. Nemoguće napraviti desetogodišnji akcijski plan za tako nešto. Dakle, to je još jedna mogućnost. Imamo tu dvije prilike. Komisija će podržati ove rasprave, a kada države članice počnu pripremati nacrte za 2018. 2019 i dalje, čak i strategije do sredine stoljeća, jer na stvarima se mora baviti paralelno, nacionalni planovi za 10 godina i preporuke za 2050. To će biti trenutak za otvoriti ovu raspravu i u 27 država članica Europske unije i Velikoj Britaniji. To je dobar trenutak, jer potrebna vam je podrška građana za politike koje morate primijeniti. Tako da mislim, ako otvorimo ovu raspravu 2018. i nastavimo s njom tijekom europskih izbora, i svi izborni manifesti, a ja ću dati sve od sebe, da manifesti mnogih formacija u ovom domu uključe te prioritete i nadam se da će svi u svojim strankama političkim to uključiti kao važan aspekt. Tada će se o ovome raspravljati među kandidatima i vidjet će se koliko je klimatska aktivnost važna. Vraćam se na vaše pitanje o SAD-u i Kini. Vrlo je preuranjeno e, za išta reći. Ono što znamo sigurno je da se smatra da klimatske promjene imaju svoje antropogene faktore i u SAD-u također postoji taj primjer, ali istodobno smanjuje se proračun za 20 do 30%. No nemamo pokazatelje u kojem će točno smjeru SAD se okrenuti. No jedna stvar je stvar jasna, a to je da posvećenost predsjednika Obame više neće biti prisutna. To je prilično sigurno. Posvećenost gospodina Kerija također neće biti prisutna. A s njima smo imali dobre odnose. Gospodin, s gospodinom Kerryom osobito dobre. Imenovan je posebni zaslanik za klimatske promjene, koji je na neki način moj pandan, i raspravili smo sa Bijelom kućom i ministarstvima zaduženim ta pitanja, ali i ovi timovi još nisu formirani. A svi prethodni timovi su raspušteni, u potpunosti su nestali. Tako da postoji tu jedan nepoznati faktor i morat ćemo čim se imenuju te osobe, vidjeti koja će biti uloga bijele kuće, ministarstva vanjskih poslova i pokušati doznati što se događa u ministarstvima kada se ispune sve pozicije. Imat ćemo jedan testni slučaj jer ćemo u Bonu vrlo skoro raspravljati s njima pa ćemo vidjeti kakav je stav. Imat ćemo i KOP, 2000, KOP 23 u Bonu i vidjet ćemo što će se ondje dogoditi imajte na umu da se SAD povukao već iz protokola iz Kijota i dugo vremena trebalo da se ponovno vrate za pregovarački stol o klimatskim promjenama. Tako da, pretpostavljam da će analizirati iskustvo koje se do sada nakupilo i na temelju toga odlučiti. A što se Kine tiče, kroz tjedan, dva idem u Kinu kako bih raspravio mnoge stvari, uključujući klimatske tržišta ugljika i klimatske politike. I siguran sam da će na samitu se raspravljati klimatske aktivnosti Kine kao jedno od ključnih pitanja. Prilično je jasno da međunarodni klimatski pregovori trebaju vodstvo i da tu ne može postojati vakum. Ukoliko SAD ne želi ulogu koju ima u prošlosti, netko će za cijelo to morati ispuniti, a Europska unija će dati sve od sebe, zbog toga već pokrenuta naša klimatska diplomatija i uspostavit ćemo sve veze potrebne kako bi se nastavilo podržavati i provoditi Pariz. I tu također smatram da postoji dobra mogućnost. Gospođa Torvalds Martinez nije baš bila osobito ljubazna sa mnom, ali rekao bih joj dvije stvari. Prije svega, Što se tiče veza, ako pogledate infrastrukturu koju smo do sada financirali, pogledajte što je zapravo komisija podržavala. Borili smo se protiv izolacije središnje i jugoistočne Europe i stvarali male poveznice kako bi zemlje imale pristup povratnim tokovima i opskrbu plinom. Nismo nekakve mega projekte i poveznice gradili, Podržavali smo projekte Grčka Bugarska, Bugarska Srbija, Bugarska Rumunjska. To su te poveznice. Nismo gradili velike cjevovode. Ono što je već započeto unutar rada komisije, to je Južni koridor, Azerbajdžan do Italije. Što je čak dobilo i javnu podršku europskih fondova a to je nešto što je ključno za sigurnost opskrbe Europske unije. I možete reći da ono što se događa s plinom stvara probleme. No problem koji imamo je da ako podcijenimo potrošnju plina do 2030. Europska unija će trebati kao podršku za korištenje obnovljive energije nešto, ali možemo odlučivati o tome što će biti ta podrška. Najčišći od fosilnih goriva je svakako plin, tako da će nam trebati 2030. između 380 i 450 mjernih jedinica plina. To je nešto što neće nestati, ta potražnja. I ne volimo mm, imovinu koja je neiskorištena, tako da financiranje sve koje je na raspolaganje iskorišteno za ovo, a sada naše aktivnosti povezuju zemlje središnje i jugoistočne Europe međusobno sa velikim plinskim mrežama koje već postoje i to mislim da je jedna sjajna politika što se tiče sigurnosti opskrbe i brine se istodobno interes, za interese europskih građana. Prebacit ću se na španjolski. Kritizirali ste me kada je riječ o potrošnji. Mislim da po prvi put u povijesti naših politika da smo zaštitili pravo potrošača da proizvede energiju koja mu je potrebna, da ju proda, da ju skladišti i da to bude sve uz prihvatljivi trošak. To sam upravo ja predložio, vrlo skromno želim istaknuti. Ja mogu predložiti zakonodavstvo. Iako ukoliko neka država članica onda te zakone ne poštuje, onda ona krši pravo Europske unije. Od kad sam stupio na ovu dužnost, uvijek sam se morao suočavati sa takvim slučajevima. Ja sam eh, te procedure započinjao ne samo u slučaju malih država članica, u slučaju svih država članica koje krše pravo EU-a i to svakog mjeseca se suočavamo sa takvim slučajevima. Mi ne odgovaramo strankama na nacionalnoj razini, mi imamo odgovornost prema Europi. To je jednostavno tako, iako je nekima možda teško to razumjeti. Potom je tu bilo pitanje gospodina Ekauta vezano uz tržište dakle ugljika koje ne funkcionira i koje je povezano sa drugim takvim tržištima na globalnoj razini. I pokušavamo dakle poduprijeti one države koje žele razviti to tržište, bilo da je to i međunarodna inicijativa bilateralna sa Kinom i to će biti predmet e, jedne konferencije koje će se ubrzo održati. Dobro, tu mogu postojati dodatne ambicije država članica. Ali mislim da imamo mogućnost u vijeću i parlamentu da postignemo sporazum koji će suštinski poboljšati ono što je predloženo u vijeća 2014 i dakle kada je komisija progovorila o sustavu trgovine ETS-om. Uvjeren sam da se to može postići. Nadalje, vezano uz nacionalne planove za boru protiv klimatskih promjena imamo nacrte planova, mi sada raspravljamo dakle o tome kako dakle uklopiti te akcijske planove, a još uvijek čekamo inicijalni prijedlog e, komisije. Ono što ćemo mi učiniti, a što moramo učiniti na europskoj razini 2000 i to je strategija dekarbonizacije. Uskoro ćemo započeti dakle, analizu socioekonomskih prilika uzeti u obzir sve moguće opcije o tome kako razviti tu strategiju. Međutim, tu nije dovoljno samo zadati ciljeve, dakle postotke ili milijune tona. Strategija mora analizirati učinak u svakom sektoru ekonomije. Dakle, koje su nove vještine, konverzija, industrijska konverzija koja se mora dogoditi. To će biti najteži zadatak komisije u ovih pet godina mandata. To je veliki izazov. Napraviti presedan je lako, ali reći ovo moram zamijeniti onim, ovo moram povezati s onim, to je daleko složenije. Ali mi moramo znati što moramo učiniti. I treba vidjeti imamo li političku volju da s tim nastavimo. I zato ću, ću iduće, dvije godine posvetiti toj strategiji pregovorima s parlamentom. Dakle, ovaj, zauzeti ovaj binaran pristup. Dakle, analizirati što se treba učiniti. Zastupnica Torres Martinez je rekla da ispunjavamo ciljeve za 80-90%, ali imamo neke ciljeve dekarbonizacije koje smo zadali prije Pariza. Sada trebamo uzeti u obzir dakle, učinke Pariza, izvješće IPCC-a, dakle vidjeti koje su to razlike. Dakle, to neće tada biti 80 niti 90, bit će daleko manje i to moramo izraziti kroz ovu analizu socioekonomskih učinaka. Vezano uz zaustavljanje sata, in the clock, dakle u zračnom prometu. Na to je još otvoreno pitanje i povezano s onim što će se učiniti, komisija će napraviti što može kako bismo dobili ambicioznu, dakle, za cilj u suradnji sa ICAO-om, dakle, izvršenje ciljeva. Želimo zadržati određenu razinu ambicije. Međutim, postoje velike razlike, dakle, u skladu, u odnosu na mišljenje parlamenta. tu se da neke nove mogućnosti. ali mi bismo htjeli da budete prvi, tako da za iduće razdoblje evo, stignemo obaviti taj posao. Ovo je dosije koji svi dobro poznamo, dugo se njime bavimo, dakle ETS-i, zračni promet, poznamo sve nijanse i mislim da to možemo obaviti u razumnom vremenu, ali rasprava je još uvijek otvorena. Hvala vam, povjereniče. Znam da postoji veliki interes e, za postavljanje pitanja. Povjereniku imam dug popis. Zamolila bih vas da to sve sažmete u jedno pitanje. Da, na taj način ćemo moći dobiti odgovore povjerenika. Bivši predsjednik odbora ima riječ, gospodin Lavija. E, e, so Hvala lijepo, jasne su mi vremenska ograničenja. Mm, postavit ću zato jedno kratko pitanje povjereniku. Dakle, effort sharing. Jako dobro znate da u prijedlogu komisije imamo početne podatke po zemljama, dakle to se odnosi na kraj prethodnog razdoblja. Dakle, što su napravile zemlje? Oni koje su uložile najviše napora, koje su se potrudile da dostignu vrlo ambiciozne ciljeve, ambicioznije od ciljeva, sada su one koji su u nepovoljnom položaju u narednom razdoblju, zato što e, kreću od ovih velikih napora u prethodnom razdoblju. Kako misli komisija korigirati ovu, ovaj nedostatak prijedloga i koji da znači dodatne teškoće za neke evropske zemlje? Hvala lijepo, zastupnica Grostet. Hvala lijepa. E, e, mi imamo sve više obnovivih e, izvora energije. prema tome u, svjetlu ove složenosti ne bismo li trebali razvojiti proizvodnju od, distribucije? I imam pitanje, ali neću ga postaviti. Ovdje smo 1 sat i 15 minuta obavili smo dakle pet pitanja, pet odgovora. Moram tu iskritizirati povjerenika. Odbori, ovi odgovori su jako dugački. Mi smo svi političari ovdje, to je već viđeno, vi stalno govorite, tako smanjujete broj pitanja na koje odgovarate. Ali moja kritika je upućena predsjednici odbora, vi uopće tu ne predsjedate, vi samo tu sjedite. Morate ga kontrolirati. Ovo je odbor ENVI Europskog parlamenta. On je pozvan i vi biste ga trebali nadzirati. On je preuzeo ovaj sastanak i to je neprihvatljivo. Gledajte, trebate poboljšati svoju sposobnost vođenja sastanaka ili ih nemojte više voditi. Ja neću postaviti pitanje, to je gubitak vremena, jer dok ostali ljudi postave svoja pitanja, bit će 8,5, završit će prijevod, to nije prihvatljivo, ja sad odlazim, molim vas poboljšajte svoje vještine vođenja sastanaka. Hvala vam. Eh, Zastupnica Višnjevska. Imam popis govornika koje je dobilo tajništvo od koordinatora. Dakle, imali su eh, gospodina iz SED, tu je zastupnica iz ECR-a, gospođa Višnjevska. Hvala vam lijepa. Povjereniče, Tijekom zadnjeg sastanka ministara za zaštitu okoliša vijeće je zauzelo stajalište o reformi ETS-a i devet zemalja se tu usprotivilo. Zanima me vrijedi li postignuti kompromis i kontrolirali komisija i dalje ovu politiku je li u stanju ocijeniti posljedice ovoga što se dogodilo. Mislim da nije dobro rješenje nametati politike. Hvala. Sljedeći govornik. Dobro večer. Vaša stranka u Španjolskoj je dosta snažno, vi ste tamo bili ministar poljoprivrede i oni po nama podržavaju nešto što je za svaku osudu, a to je produžiti život nuklearnih postrojenja u Španjolskoj. To na 60 godina, naročito jednog postrojenja koje je jedno od najstarijih na svijetu. Osim toga, to se želi napraviti, iako to uopće nije potrebno. To je ono što je najgore. To je postrojenje u Garonji, ono proizvodi 1% električne energije na nacionalnoj razini. I e, imam pitanje u vezi s tim, s obzirom da i Španjolska i Europa proizvode i višak energije i da nuklearna energija nije dovoljno fleksibilna da bi bila obnovljiv izvor energije Zalažete li se vi na nastavku ove vrste proizvodnje energije? I drugo pitanje. S obzirom na to da je jedan od tri reaktora da će u svijetu 2020 imati više od 40 godina, poput ovog o kojem sad govorim u Španjolskoj, ne mislite li da će ovo značiti presedan koji upravo svi traže da bi produžili život, dakle ovih nuklearnih postrojenja koji su jako stara i jako opasna. Hvala lijepo. Sljedeći govornik. Hvala lijepo. Prema našoj ocjeni, dakle vezani uz zračni promet za razdoblje 2025. i 2030. To su najbolji e, način da se nastavi dalje. Ja ne znam koje su vaše evaluacije, bilo je teško tu pronaći točne podatke i zato bih vas zamolila hoćete li vi ili komisija izraditi prijedlog za razdoblje 2025. i 2030. i to baš u skladu dakle sa zahtjevima iz Pariškog sporazuma. Na taj način bismo bi potrošači uštedjeli u dugoročnom razdoblju vezano uz korištenje vozila i također me zanima što možete danas e, obećati. Spominjali ste testiranja, dakle CO2, real driving emissions, dakle stvarne emisije iz vožnje. Mene zanima hoće li komisija zadati dakle obvezujuće standarde i za teretna vozila. Hvala. Zastupnica Kabezon. Hvala lijepo. Ja bih izrazila nezadovoljstvo e, načinom na koji je vođena rasprava. Da, mi kao zastupnici gotovo se nismo uspjeli javiti za riječ niti intervenirati. Evo sad na brzinu samo par pitanja da bi drugi stigli do riječi. sumnjam u ispunjenje e, ciljeva iz Pariza, dakle 27% obnovljivih izvora energije, dakle ispod ovih 30% koje je tražio parlament, 6,8% za sektor prometa. Sada smo na 6%, dakle gotovo da i nema cilja koji bi e, dakle potaknuo ovu proizvodnju električnih vozila. Ciljevi komisije su jako niski, dakle 30%, energetska učinkovitost, to je dosta nisko s obzirom na mjere za fleksibilnost koje su već uvedene. Pa kao što je rekla kolegica Vali, kako poštovati ciljeve koji uopće nisu obvezujući. Dakle, imam određene sumnje vezane uz ispunjenje ovih ciljeva. Također imam pod pitanje vezano uz e, proizvodnju i potrošnju energije, dakle samo proizvodnja, samo potrošnja i to je povezano sa pitanjem e, energetskog siromaštva. Želimo da Europska komisija tu više djeluje, mogli smo i tu postaviti ambicioznije ciljeve. Ciljevi trebaju biti obvezujući i također je potrebni planovi, obvezujući planovi za energetsku učinkovitost. I još nešto, što mislite o porezima? Vi ste govorili o transparentnosti i tako dalje, ali ako omogućimo da se sve jednostavno prenese na račune građanima, onda je nemoguće da ti građani imaju koristi od bilo kakvog sustava fleksibilnosti. Dobro je da se uvodi ova mogućnost vlastite proizvodnje energije jer je to daleko naprednije od ovoga što sada provodi španjolska vlada. E, kolegice, molim vas, svi žele postaviti puno pitanja, nemamo puno vremena, to je izazov. Ja sam ovdje prijateljski raspoložena, ali jasno vam, jasno vam je složenost pitanja te odgovora koji slijeda. Vi to stalno radite tražit ćemo idući put od povjerenika da duže ostane s nama s obzirom na velik broj pitanja. Zastupnik Belet. Hvala, evo, bit ću uh, kratak, evo, ne dijelim uh, mišljenje kolege koji je napustio salu. Da, odgovori su bili jako dugi, ali odgovorio je i na velik broj pitanja i zato se ja sad uh, mogu zadržati na jednoj općoj primjedbi Dosta se govori o razini ambicije, dakle onoga što se dogovorilo u vijeću, s obzirom na ono što je odlučeno u parlamentu i ne slažem se sa općom percepcijom. Da, što se tiče MSR-a, moguće je da se tu spusti razina ambicije, ali ono što se zaboravlja, dakle vezano uz LRF, jest da je parlamentarni stav ambiciozni od onog vijeća i tu se vodila velika bitka upravo o tom e, faktoru linearnog smanjenja. I odjednom su svi zaboravili na tu veliku bitku gdje je parlament imao ambicioznije stajalište. E, pomorstvo, zračni promet, pa tu je parlament daleko ambiciozniji. Zašto se na to zaboravlja? Ova percepcija nije u redu. Drugo, moje pitanje Bas izbornu kampanju provodi u Nizozemskoj, a ne ovdje. Please, yeah. Yeah. Uh, my, my specific question... Moje pitanje se tiče od 5% slobodnih emisija koje je parlament uvrstio u svoje stajalište. I to stajalište je potvrdila velika i jasna većina ovdje u parlamentu. Ja znam da ti nisi dijelom te većine, ali imali smo veliku većinu svih e, klubova vezano uz ovo pitanje. Moje pitanje je dakle vezano uz ovih 5%. U vijeću je to 2%. Možda ne trebamo 5%. Možda će nam u budućnosti trebati. ukoliko se povećaju ciljevi za energetsku učinkovitost, onda je dobro da smo ambiciozni i to podržavamo, ali mogli bismo imati slučaj da će nam trebati ovih 5%, uvjećuje to 2% i koje je vaše stajalište vezano uz ove brojke? Thank you, Zastupnik Duncan. Thank you, Madam Chair. Uh, one of the blessings of speaking later in the Evo, odgovoreno je već na gotovo sva pitanja. Ja sam htio postaviti pitanje o ETS-u ali neću to učiniti, nego ću postaviti jedno drugo pitanje. Europska unija je vrlo uspješna u dekarbonizaciji, ali nije to uvijek radila koristeći ETS. Kako sada u stvarnom vremenu prepoznati da se jedna politika može biti u sukobu sa drugom, Dakle, kako na najbolji mogući način se osigurati da ove politike djeluju zajedno, a ne jedna protiv druge? Obrigado, Mislim da ste svjesni toga da nuklearke su vrlo važne. E, Španjolska prošle godine je e, odobrila izgradnju za e, odlagalište za nuklearni otpad to zagađuje e, obližnju rijeku. Što misli komisija o tome? Bilo je, e, je li razumno da je ta odluka donesena koja ide, e, koja se protivi direktivi Europske unije? Mislim da e, trebamo dobiti odgovore na ta pitanja. To su važna pitanja. Ja sam e, poslao ta pitanja, nisam dobio odgovore, nisam e, protestirao. Danas želim odgovor. To pitanje postavljaju evropski građani koji imaju pravo da dobiju odgovore na ova vrlo važna pitanja kao što je nuklearni otpad. Gospodin Ferija. Gospođo predsjednice, gospodine povjereniče, e, ja se slažem s onim što je rekao kolega. E, što se tiče skladištenja nuklearnog otpada, to je sramota. E, španjolska vlada nije e, komunicirala sa portugalskom vladom i nije ispoštivala europske i međunarodne zakone. Imamo dvije situacije vađanje e, urana u Salamanki. E, e, nuklearka iz Burgoza i Korunje koje su zastarjele. Pitam vas povjereniče, ovdje govorili ste o izborima, imat ćemo izbore u Portugalu. Mogu vam reći čestitam vam da, ste, da vršite pritisak na zrakoplovstvo e, i da imamo uredbe u tom smislu jer do sada na tome području ništa nije učinjeno. E, povjereniče, predsjednice, imam još jedno pitanje o zrakoplovstvu, ali e, to ću izostaviti. Govorit ću o nuklearnim postrojenjima. Ako se e, radi o produženju životnog vijeka nuklearki, a mi na tome e, ništa ne radimo, nemamo propise o tome. Prema tome imamo uvijek pritužbe iz susjednih zemalja. Kratko pitanje, kako će komisija e, osigurati sigurnost e, ljudi koji žive blizu zastarjelih e, nuklearki? Kako ćete osigurati sudjelovanja građana kad se radi o pitanju produženja životnog vijeka nuklearki? Gospodin Holden, hvala lijepa. Kratko pitanje. na osnovi naših iskustava vrlo je važno da imamo e, prikladne propise na nivou vlasti, naročito za ljude e, koji troše veći dio dohotka na e, energetiku, to jest na plaćanje računa za energiju. Kako će se mijenjati cijene? E, energetsko siromaštvo i situacija u Europi. Što o tome mislite? Vjereniće, u prijedlogu uredbe o LULUCF-u u članku 8 koji se odnosi na način izračuna odliva emisija stoji kako će novi referentni nivo za šume određivati temeljem nastavka dosadašnje prakse i intenziteta upravljanja šumama kako je za nacionalne šume prema vrsti i dobnom razredu dokumentirano od 1990. do 2009. godine. Od 1990. pa sve do mirne reintegracije 1998. godine veliki je dio Hrvatske tijekom Domovinskog rata bio pod okupacijom srpskih snaga. Hrvatska u tom vremenu nije bila u mogućnosti upravljati okupiranim šumskim područjima, ali niti nakon rata zbog posljedice koje je rat ostavio u pogledu minski zagađenih i minski sumnjivih područja, uništene i devastirane infrastrukture. Računanje intenziteta budućeg gospodarenja šumama u periodu od 2021. do 2030. godine na temelju podataka, dinamike intenziteta iz perioda od 1990. do 2009. godine za Hrvatsku je diskriminirajuće. Zbog toga ću amandmanima zatražiti da se u tom dijelu predvidi iznimka za Republiku Hrvatsku, te molim kolege zastupnike da podrže moj prijedlog. Zanima me povjereniče hoće li komisija prihvatiti navedene razloge za iznimku koju tražim za Hrvatsku. Hvala lijepo. Hvala. Ispričavam se u u prvom redu zato što je rečeno da nisam eh, htio odgovoriti na sva pitanja. Ja nastojim odgovarati što je preciznije moguće na sva pitanja. Gospođa Romano o šumama. gospodin Donano Upravljanje šumama će biti vrlo važan element e, u postizanju naših klimatskih ciljeva u okviru Pariškog sporazuma. Na, e, to se tiče i Lulu e, CFA. Komisija će izanalizirati amandmane koje ćemo dobiti ali će parlament odlučiti o tim amandmanima. Naravno da ćemo pogledati amandmane. Jasno je, gospodine Lavija, e, mm, oni koji su postigli ciljeve, oni su vrlo dobro pozicionirani. Shvaćam vašu intervenciju. E, imamo nekoliko zemalja koje koje su imale percepciju da se s njima ne postupa dobro. E, shvaćam vaše stanovište i nadam se da ćemo u trialogu naći rješenje. To nije nemoguće. E, radimo to na općenitoj osnovi, ali razumijemo čemu govorite. E, imali smo mnogo pitanja o dugoročnom e, funkcioniranju nuklearki. E, kao što smo objavili u našem izvješću prošle godine. Mm. Trebali bismo ulaganja od 45 milijardi za poboljšanje i produženje životnog vijeka E, međutim, komisija nema e, tu direktne ingerencije. E, komisija će objaviti svoje stanovište. specifično pitanje je postavljeno o gospodin Torinjo Farija slučaj Portugala. Mislim da sam odgovorio na sva pismena pitanja. E, Španjolska i Portugal su sklopile sporazum o rješavanju tog pitanja. Vidio sam taj sporazum. Odgovor, odgovarao sam, ovo je konkretno pitanje. E, dvije vlade sada e, vode rasprave ali e, stav komisije je vrlo važan u tome. E, e, ljudi dobit ćete odgovor. Vidio sam postavljeno specifično pitanje o električnim automobilima. Jasno je da ne možemo postići E, smanjenje emisija samo postavljanjem ciljeva. Moramo poticati i e, mobilnost. E, ciljevi su ambiciozni, i, ali istovremeno ćemo razmotriti kako koristiti električnu mobilnost. Pripremit ćemo jedan paket u prošlosti nismo u našim ciljevima uzimali u obzir električne automobile. E, na, dati ćemo super kredite, napravit ćemo parametre za korištenje. E, taj će prijedlog biti ambiciozniji i biti će svakako holistički. E, to ćemo napraviti prije kraja godine. E, za putničke osobne automobile. A teretna vozila će doći na red e, sljedeće godine. E, sve dolazi prije ili iza nekih izbora. Napravit ćemo složene ocjene učinka imamo imamo razne parametre, ugljični otisak i tako dalje. Imamo i LTP, e, uzet ćemo i obzir stvarne emisije u stvarnoj vožnji. Naši će stručnjaci e, pogledati kako možemo napredovati prema e, testovima u stvarnim e, uvjetima vožnje e, otvorit ćemo vrata da bismo išli prema tim testovima. Na tome radimo. Postavljeno je i pitanje o energetskom siromaštvu. Eh, energetsko siromaštvo je dio eh, naših eh, programa. To je povezano sa energetskom učinkovitošću i energetskom učinkovitošću zgrada to je vrlo složeno pitanje. Sada imamo promatračnicu za energetsko siromaštvo. Imamo razne e, pristupe u raznim državama članicama na tome području. E, pogledat ćemo najbolje prakse što se radi u kojim zemljama i o tome trebamo raspravljati sa državama članicama kako se one suočavaju sa e, energetskim siromaštvom kako to nam rješavaju e, vrlo e, gospođa Usten nije ovdje ona je otišla odgovorit ću na pitanje pismeno mm. pokušavamo, radimo ocjene učenka. E, sve mjere moraju biti e, sukladne drugim mjerama. One moraju djelovati u sprezi jedne s drugima. Problem je e, da koji puta gubimo perspektivu i uvid u dosljednost ETS, civilno zrakopolovstvo, IMO i tako dalje. Kad vidim, to je sve jako složeno. E, nastojimo u svakom slučaju postići dosljednost. To nam je uvijek na srcu.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 Nisam dobila odgovor na pitanje. Gospođa Višnjevska je postavila pitanje. On će vam to na pitanje odgovoriti pismenim putem. Povjereneće. Retor Diljo Sandidat. Tražim odgovor.